Uh, următoarea dezbatere pe ordinea de zi este Hvala vam. Sljedeća točka na dnevnom redu je predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2013. godinu. Htjela bih izraziti dobrodošlicu predsjedniku Revizorskog suda, gospodinu Silvi Kajdera. i htjela bih predati kao prvo riječ gospodinu Dasila Kadera. Domnule aveți cuvântul. Hvala vam, predajem riječ Gospodinu predsjedniku, izvolite, molim vas. Thank you, Mr. President. Hvala vam, gospođo predsjedavajući. Bez odgode ću započeti. Uvaženi zastupnici, potpredsjednica Georgijeva, čast mi je predstaviti godišnje izvješće suda koje se tiče na financijsku 2013. godinu. Vrlo važan trenutak promjena za Europu. I nova Europska komisija se suočava sa brojnim važnim izazovima. Jedan od tih izazova je popraviti upravljanje europskim proračunom. Poštovani zastupnici, na početku ovog novog programskog razdoblja naše godišnje izvješće kaže da financijsko upravljanje općenito još nije jako dobro. Ukupni rashodi se ne tiču samo trošenja novca. Oni se također moraju osigurati da se rashodi provode u skladu sa pravilima i da se postižu rezultati. Što se tiče potrošnje europskog proračuna, obavljeno je 148 milijardi eura plaćanja iz, na, iz europskog proračuna 2013. te sud zaključuje da su se ove transakcije odgovarajuće proknjižile za tu godinu a to znači da sada možemo izdati revizorsko, pozitivno, pozitivno revizorsko mišljenje od počeši od 2007. godine nadalje. Međutim, unatoč ovim razinama plaćanja koji su gotovo 99% gornjih granica za tu godinu, Imamo još povećanje od 9 milijardi eura u neisplaćenim obavezama, te dolazimo do iznosa 322 milijarde na kraju 2013. To je eh, znak rastućeg pritiska na evropske tokove novca. Komisija bi trebala pripremiti programe kako bi se suočila sa mogućim nedostatkom sredstava za evropske programe. U isto vrijeme trebala bi osigurati financiranje, da financiranje iz europskog proračuna odražava prave tokove novca. Na primjer, manje od polovine ovog novca je plaćeno u financijskom inženjeringu od 2007. te je dostiglo krajnje korisnike tek krajem 2013. Poštovani zastupnici, europski e, proračun se troši ali pre, prevelik broj plaćanja nije u skladu sa pravilima. Procjenjujemo da je ukupna stopa pogreške značajno iznad praga relevantnosti od 2% i to za sve godine za koje smo izdavali mišljenje o računima. 2013. Sud procjenjuje da je ukupna stopa pogreške 4,7% u odnosu na 4,8% iz 2012. Ovo je zahvatilo sve razine potrošnje, jedini izuzetak je 10,6 milijardi eura koje je Europska unija potrošila na vlastitu administraciju. Sud procjenjuje da je stopa pogrešaka veća u zajedničkom menadžmentu e, komisije i zemalja članica te u onim zonama koje izravno kontrolira komisija. Osim toga, Poduzimaju se korektivne mjere od strane nacionalnih e, vlasti te komisija. To smanjuje stopu pogrešaka, međutim više toga se moglo učiniti kako bi se spriječile ove pogreške. Ruralni razvoj Stopa grešaka u ruralnom razvoju smanjena sa 6,7% na 2%, mogla biti smanjena na 2% da su nacionalne, e, nacionalna tijela iskoristili sve informacije koji su im bile na raspolaganju prije što su uputili komisiji zahtjeve za isplatom. Najveći izvor grešaka su neopravdani zahtjevi, e, kršenja pravila javne nabave te ne te nepotpune izjave u području poljoprivrede. Komisija i nadležna tijela u zemljama članicama trebali bi se koncentrirati na prevenciju ova tri razloga, ne samo zato što dovode u opasnost učinkovitost naših rashoda. Uvaženi zastupnici, tijekom programskog perioda od 2007. do 2013 upravitelji europskih fondova su se uglavnom fokusirali na trošenje raspoloživog novca, tek potom na poštivanje pravila i kao treće su se e, koncentrirali na postizanje rezultata. To se mora promijeniti. Naše godišnje izvješće nudi brojne primjere koje smo koje smo izradili na osnovu naših brojnih izvješća i pokazuje da se koncentriranje na rezultate da može poboljšati kvalitetu potrošnje. I pozdravljamo inicijativu komisije da se od kulture trošenja okrene ka kulturi rezultata. Prema nama ta kultura rezultata će zahtijevati iskrenu posvećenost na europskoj i nacionalnoj razini da se postignu najbolji mogući rezultati sa ograničenim europskim sredstvima. Drugo, odgovarajući ciljevi trebaju biti određeni kao i odgovarajuće informacije vezane uz njih. I treće, i najvažnije, potrebno je odrediti prave poticaj kako bi se nagradilo dobro upravljanje i kako bi se kaznilo loše upravljanje. Do sad se naše i naše je trošenje novca bilo koncentrirano na brzo potrošenje novca kako se sredstva ne bi izgubila. Također potrebno je da se jasnije istaknu pozitivni rezultati dobrog upravljanja novcu Treba, Evropska komisija bi trebala povećati vidljivost svoje godišnje ocjene kako bi pridonijela evropskoj dodatnoj vrijednosti evropskog proračuna i istaknula koji je napredak postignut u ispunjavanju ciljeva strategije Europa 2020. Predsjedavajući, uvaženi zastupnici, poboljšanje upravljanja novcem ne znači birati između trošenja novca ili poštivanja pravila i postizanja rezultata. Riječ je o tome da se uspije postići da se uspije postići ova tri cilje, to zajednički. Potrebna su jasna pravila, jasni ciljevi i jednostavnija, jednostavnija upravljanje kada je riječ o trošenju novca. To su pokazuje da su naše institucije posvećene, da naša moja institucija posvećena da pomogne parlamentu i drugim europskim institucijama da postignu dobre rezultate za europske građane. Hvala vam na pažnji. Hvala vam gospodine da Silva Caldeira, idući govornik je u ime komisije povjerenica Georgijeva. Hvala vam gospođo predsjedavajuća predsjedniče Kaldeira, gospođo izvjestiteljica. Željela bih danas na ovom mjestu potaknuti, ali još ćemo da mi istaknuti da cijenimo sveobuhvatno izvješće koje je Revizorski sud iznio i da pohvalimo konkretne preporuke koje su nam izradili. Sud je za 2013. utvrdio stopu greške od 4,7%, je još uvijek daleko od 2%, što bi trebao biti prag relevantnosti kojem težimo. Međutim, ipak je nešto niži, ova stopa ipak nešto niža nego prošla godina kada je bila 4,8%, a što je najvažnije, ono što vidimo je da se trend iz prethodnih godina, a to je povećanje stope grešaka, da se zaustavio i to tijekom godine u kojoj i u kojoj je e, komisija sa 148 milijardi podržala provedbu programa. Vidimo da je to rezultat napora koji su moje kolege iz komisije uložile tijekom zadnjih godina. Oni su uzimali u obzir preporuke suda. Međutim, ukoliko želite da kažem što je za mene najvažnija poruka, tada je to da moramo nastaviti rad na ovom pitanju. Drugo, tješi nas činjenica da možemo reći, svojim, reći građanima i svojem osoblju da u računima nema materijalnih pogrešaka i to sedmu godinu za redom mislim da je to pozitivan ishod našeg rada, da je stopa grešaka u komisiji daleko ispod praga od 2% te da su obaveze u svim područjima rashoda dobile pozitivno mišljenje. Kao i u prošlosti, sud nas upozorava na područje zajedničkog upravljanja kohezijsku politiku, te naročito poljoprivrednu politiku. I kao i prošlosti u izvješću nas se podsjeća da postoji čimbenik koji jasno utječe na stopu grešaka. To su vrlo komplicirana pravila u javnim nabavama, državnoj pomoći, ispunjavanju uvjeta. To predstavlja rizik na koji nas upozorava sud. Jasno nam je da moramo intenzivirati napore u suradnji sa zemljama članicama da je to najvažnije područje na koje moramo djelovati ukoliko želimo postići bolje rezultate u, budućim, u budućnosti. Također želim podsjetiti uvažene zastupnike da se još moramo pozabaviti jednim problemom, a to je višegodišnja priroda naših programa naspram godišnjih izvješća suda. Vrlo često se suočavamo sa situacijom u kojoj se čine korekcije u tijekom godina, međutim one nisu uvijek ilustrirane u izvješćima. To, to pokazuje razliku između rezidualne pogreške i godišnje pogreške. Tijekom zadnjih pet godina financijske korekcije su bile u prosjeku 2,2% svih plaćanja to bi drugim riječima smanjilo stopu pogreške. Međutim, ne želim braniti ovu situaciju jer ono što je najvažnije je gledati unaprijed i gledajući unaprijed želim iznijeti dvije vrlo važne stvari. Za razdoblje od 2014. do 2020. uveli smo nova pravila i to na bazi tri glavna principa pojednostavljivanje, jednostavnije smanjivanje administracije i kako je sud istaknuo smanjivanje rizika pogrešaka, osjećaj podijeljene odgovornosti između nacionalnih vlasti, a želimo promovirati političku odgovornost na najvišim nacionalnim razinama te poticaj imamo na raspolaganju financijske korekcije. To je vrlo učinkovita mjera kojom ćemo posezati u idućem programskom razdoblju. Moja druga primjedba obuhvaća preporuke suda da se fokusiramo na izvršenje i da izgradimo kulturu postizanja rezultata. To će biti u centru moje pažnje, to će biti u centru mog djelovanja. E, vrlo usko ću surađivati sa svojim kolegama u komisiji, sa zemljama članicama i sa svim drugim financijskim dionicima. Također želim istaknuti da vrlo ozbiljno shvaćamo preporuke koje ste nam da li kada je riječ o stvaranju interinstitucionalne radne skupine, te ćemo tijekom idućih tjedana uspostaviti takvu skupinu. Nemamo vremena za gubljanje. Naši građani očekuju da ćemo pokazati da se dobro brinemo o novcu koji nam oni daju, ako je treba raditi za njihov interes. Predsjedniče Kaldera, možete od mene dobiti iskreno zalaganje za zdravu suradnju sa sudom. Da znači, ćemo raditi na dva polja, to su performanse i postizanje rezultata. Hvala vam. komisar e, e, Hvala vam, gospođo povjerenice. Započet ćemo sada sa raspravom. Kao prvo predajem riječ gospođi Gresle na je minutu i pol, izvolite. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, gospodine predsjedniče Visokog suda, dragi kolege i kolegice. Najnegativniji zaključak e, u ovom izvješću Visokog suda je taj da rezultati, dakle ono što želimo postići sa našim novcima, da je to tek na trećem mjestu. Najvažnije je samo potrošiti novac. Gospođo povjednice, ako uspijete to promijeniti, onda ćete biti moja junjakinja. Ja se bojim da će se sve odvijati koji do sada, sve ovo ostalo sam već sto puta čula, dakle da će se stvari promijeniti sa sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Zašto ne znamo koje rezultate smo ostvarili sa europskim novcem? Što smo ostvarili, na primjer, kod integracije Roma, kod eh, smanjenja nezaposlenosti mladih? Umjesto toga, jer ne možemo govoriti toliko puno o rezultatima, e, se razbacujemo sa e, brojkama, a to pokazuje kako radi administracija. Mene zanima zašto stopa greške u e, ovim u investicijskim fondovima se toliko razlikuje od onoga u izvješću komisije ili kada se radi o ruralnom fondu. Tu se tako imamo razlike u stopama. Radili se o tome da E, opća uprava pokušava zaštititi te brojke od e, kritika, radili se tu o sukobu interesa. Tu, gospođo povjerenice, imate dosta posla koja vas čeka. A zatim isto tako financijski instrumenti. Samo, zašto samo 57% e, sredstava, na primjer? Zatim, borba protiv prijevara. Kada sada se ne na rezultate to je problem, to je vaš problem. Isto tako imamo krive navode e, određenih službi u državama članicama. U godišnjim izvješćima e, općih uprava vidimo da Europska komisija radi određene korekture tih brojki i stoga je se pitanje trebamo li možda uvesti sankcije kada države članice krivo o svojim brojkama. Hvala vam lijepa, gospođo Grejsa, Gospođa Lalesenda na dvije minute. Hvala vam, predsjedavajuća. I dobrodošla, povjerenice Georgijeva. Dobrodošli na ovu raspravu i hvala gospodinu predsjedniku Silvi Kalderi na ovim novim analizama i na novim prijedlozima. Imamo novu komisiju, novi saziv parlamenta te novo programsko razdoblje. Međutim, imamo također proračunsku krizu koja se čini da traje već jako dugo. Uvijek imamo problem sa plaćanjima. Imamo i obećanje gospodina Junkera o 300 milijardi investicija. Međutim, to je zahtjeva i složeni financijski inženjering, a sud nas upozorava da moramo biti oprezni gospođo Georgijeva. S druge strane tu je kontrola bankarskih instrumenata koja je sve teža. Trebamo zajednički raditi sa svim dionicima. Imamo i novu uzbunu, a se tiče vlastitih prihoda. Još jednom nam sud kaže da imamo problem sa vjerodostojnošću kada je riječ o BDP-u e, zemalja članica, imamo proračun koji je deficitaran, a u deficitu su i zemlje članice, to izaziva zabrinutost ne samo kada je riječ o rashodima, već kada je riječ o prihodima. U svakom slučaju gospodinu kalderi bih htjela poručiti i sudu bih htjela poručiti hvala zato što su nam rekli ono što je poduzeto u proračunu za financijsku 2013. To je 290 eura po glavi stanovnika. To je iznos koji je evropski proračun potrošio. To znači da je greška 13,6 eura po stanovniku po godini. možda se činiti da je to malo, ali i to je dovoljno. U budućnosti će ovaj sustav nadzora biti od ključne važnosti i još jednom vam hvala zato što revizorski sud radi sa velikim brojevima 45 milijardi za poljoprivrednu politiku, tu je ruralni razvoj, tu imamo stopu pogrešaka koja je manja 6,7%. Međutim, to su vrlo različiti razredi veličine kada uspoređujemo ova dva područja. Zato slijedimo vaše preporuke, to je kultura rezultata uz istovremeno poticaje umjesto jedne kulture koja samo želi manje trošiti i da e, sve više kažnjavati. To nije poticaj, već sve više zabrinjava naše građane. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Černecki ima kluba ECR pani przewodnicząca! szanowni państwo! hvala vam dame i gospodo htio bih e, zahvaliti predsjedniku revizorskog e, suda drago mi je što nas je danas posjetila i povjerenica Georgijeva u novinama Newsweek ovog tjedna je izdana jedna, jedna karta na koja pokazuje situaciju na kontinentima, a za Europu je drugi najveći problem nezaposlenost među mladima, a mi na taj problem trošimo dosta novca. Međutim, nisam siguran da ga dobro trošimo, rekao bih čak da ne. I iskreno moram reći da je dobro što izvješće naglašava taj problem upravljanje europskim sredstvima nije dovoljno dobro, moramo ga poboljšati. Tristo dvadeset dvije milijardi neplaćenih obaveza pokazuju da imamo u Europi sve veći i veći dug, da nema dovoljnog poboljšanja stope pogrešaka u plaćanjima. Ona je nešto, ona je bila ispod 5% i još uvijek je ispod tog broja. Međutim, najosjetljivija područja su re, regionalne politike i ruralni razvoj. I to je jako važno zato što je riječ o područjima gdje su nove siromašnije članice Evropske unije naročito osjetljive. Hvala vam, zastupnik ali e, dvije minute. Predsjedavajuća, potpredsjednice e, komisije, gospodine Kaldeira, prije svega želim čestitati revizorskom sudu na izvrsnom izvješću koji nam skreće pažnju na važna pitanja pokazuje da europski proračun treba imati čvrst okvir za ocjenjivanje trošenja novca. On govori i o vlastitim prihodima Europske unije. Tu je bruto nacionalni dohodak kao osnova za uplate u proračun. To vidimo i razliku u upravljanju sredstvima od strane Europske komisije. Komisija treba odgovoriti na ono što pokazuje izvještaj Europskog revizorskog suda. Meni se čini da ova tijela imaju različit pristup istim pokazateljima i u tom smislu imam neke sumnje. Prije svega tu je negativno izvješće odbora koji se tiče BND-a tu se, on se oslanja na statističke informacije koje su dobivene iz zemalja članica, a drugo ima e, čitav niz tijela koje distribuiraju makroekonomske informacije na međunarodnoj razini, to je Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i sl. Bez obzira na ovu situaciju imamo nešto pozitivno. Komisija priznaje važnost preporuka i slaže se da će ih slijediti. Izvršenje europskog proračuna i revizija se mora fokusirati na rezultate i postizanje ciljeva i u tom smislu se proračun može poboljšati jedino ukoliko zemlje članice koordiniraju svoje djelovanje sa lokalnim razinama te unaprijed pripremaju programe i projekte. Hvala vam. Zastupnik uh, Stas na jednu minutu. Hvala vam, predsjedavajuća. Predsjedniče Revizorskog suda, uvažene zastupnice. Činjenice su bolne 8, 10, posto sredstava se dijeli sa, sa zemljama članicama, zemljama članice ne preuzimaju na sebe odgovornost. Kao što je rekao gospodin Kaldeira, oni znaju da je došlo do pogrešaka, a ne čine ništa da bi se to ispravilo. Stopa pogrešaka u ruralnom razvoju, u zaštiti okoliša je 6,7% a taj broj se mogao smanjiti da smo imali djelovanje od strane e, zemalja članica. 6,9% je stopa u energiji i prometu. Tu zemlje članice e, interveniraju i ova stopa se smanjuje na 3,9%. Dakle, jasno je da oni trebaju intervenirati potreban je akcijski plan koji će predvoditi komisija, odnosno zastupnica, odnosno povjerenica, ispričavam se, Georgijeva. Cilj treba biti izjava od strane Ministarstva financija. Oni moraju izraditi financijsku izjavu koju potpisuje sam ministar koji veli ja sam obavio svoj posao, učinio sam sve što sam mogao da se napravi potrebna kontrola. Ukoliko se to ne napravi, onda on treba preuzeti političku odgovornost. Hvala vam, zastupnik Vali. Hvala vam htio bih se pozabaviti izvršenjem fondova. Budući sam novi zastupnik, zanima me koja je dodatna vrijednost Europske unije tijekom prošle godina. Čini se da komisija zadaje opće linije, a potom e, zemlje članice definiraju projekte. Nažalost, iz izvješća se vidi da zemlje članice ne mogu garantirati dobro upravljanje novcem zato što je njihov cilj trošiti novac kako se oni ne bi izgubili, drugo pokušati poštivati pravila i tek na trećem mjestu i ne uvijek ocijeniti postignute rezultate. Ove milijarde se dobivaju žrtvom svih onih koji rade i koji uplaćuju poreze, a ovo se događa tijekom porezne nepravde i krize. I zbog toga porezni obveznici razmišljaju da je ovo tijelo ne samo nepotrebno, već i štetno, zato što bi oni bolje, zato što bi zemlje članice mogle bolje upravljati novcem. I zato me zanima kako ste se mogli praviti tijekom godina da ne vidite što se događa. Jer umjesto da se bavite politikama za građane, prevagnuje interes kako podijeliti kolač i to političkim sporazumima između stranaka, a sve kako bi zaštitili jedne druge. Hvala vam. Hvala vam, zastupnik Vilimski. Hvala vam. Pitam se zašto danas se neki ne srame kada s jedne strane Vidimo da Jean-Claude Juncker e, je bio ovdje koji je stvorio poreznu azu u svoje države, a s druge strane e, države članice moraju sufinancirati sve ono što i sada Jean-Claude Juncker e, poduzuju u svojoj zemlji. S druge strane imamo preko 7 milijardi eura koji su dio ove stope pogreške koje je revizorski sud pronašao gdje vidimo da su se da se europski novac podijelio na e, neodgovoran i e, neregularan način. Tko je odgovoran za to? Tko je odgovoran za tih 7 milijardi eura? Hoće li Jean-Claude Juncker preuzeti tu odgovornost ili tko drugi? 120 milijuni ljudi, to je skoro jedna četvrtina građana Europske unije, e, su izloženi riziku da E, padnu pod granicu siromaštva i nije moguće ovako postupati sa javnim novcem. Radi se o tome da treba ponovno vratiti sa ovim e, zadaćama na nacionalnu razinu jer svaka država članica najbolje zna kako može kontrolirati svoj novac i kako ga može na najbolji način e, potrošiti. Hvala. Hvala vam. Molim vas da se pridržavate vremena za govor. Gospodin Sarvama na minutu i 30. Uh, thank you, Madam Chair. Zahvaljujem predsjedavajuća. Kao prvo, dozvolite mi da, se, da čestitam e, revizorskom sudu. Ovo izvješće o 2013. godini trebao bi nam omogućiti da bacimo više svjetla na granicu stopu grešaka. 4,7% je značajna brojka i ako se budu uzeli u obzir e, prekladne mjere, 6,7% svakako će biti neprihvatljivo. Mislim da se tu treba koncentrirati na kvalitetu. Evo jednog primjera e, o vjerodostojnosti informacija koje države članice daju. U strukturalnoj politici stopa e, greške je 2,8%, samo 2,8%. Ali pogledajmo sada pomnije. Stvarno je čudno, 6,9% je druga brojka koja se spominje. Jedna od primjedbi u ovom izvješću je to da nacionalna tijela u državama članicama jesu zapravo imale dovoljno informacija da bi baratale njima. Poštovana predsjedavajuće, mi to moramo riješiti zato što revizija treba otići sve do razine samih programa. Kako bi se to dogodilo trebamo potpunu transparentnost informacija koje postoje i pojednostavljenje pravila. Ako to budemo učinili moći ćemo se koncentrirati na ono što moramo i što je gospođa Georgijeva rekla i što je rečeno u ovom izvješću. Zahvaljujem. Isteklo je vrijeme koje imate na raspolaganju. Sada daje riječ gospodinu Liberacki u dvije minute. Zahvaljujem predsjedavajuća. Predsjedniče Kaldera, poštovani zastupnici. Ovo je e, prva procedura e, kojoj prisustvuju neki kolege, čak više od polovice ovog parlamenta. Moram reći da imamo i potpuno novu komisiju, dakle to je nova prilika kako bismo dali jasne poruke. Moramo zatvoriti ovaj ciklus učenja a o kojem sada raspravljamo kako bismo došli do stalnog poboljšanja. Mi to stvarno trebamo. Ovdje se radi o tome da se moramo zalagati, moramo marljivo raditi, a e, ako želimo imati potrošnju koja će biti bez greške, to ne smije biti cilj sam za sebe, to je jako važno ali to nije dovoljno. Europski novac može se koristiti korektno prema pravilima, ali mora se dobro usmjeriti prema jasnim ciljevima kako bismo imali na kraju rast i postigli naše ciljeve koji su toliko važni danas. Poštovana gospođo Georgijeva i e, ostatak komisije, vi morate imati pravilne mjere kojima ćete imati i socijalni učinak, a državne članice su, moraju biti partneri i moraju osigurati da će svaki europski cent iz financijskih sredstava Europske unije biti dobro potrošen. Moramo investirati taj novac, ne potrošiti ga. Zato trebamo raspravu o tome što znači e, dobri rezultati u pojedinim e, područjima trošenja. E, skupina o rezultatima treba će izvješćivati parlament i komisiju i morat će obraditi sva ključna područja kako bismo mogli razviti i provesti kvalitetan provedbe programa financiranja. Hvala. Riječ ima Gospodin Vicen, jednu minutu. Zahvaljujem, predsjedavajuća. E, ja ne mogu svakako reći da je 2,7% dobra stopa, to ne mogu odobriti. E, to nije novina, zato ću sada prići na ozbiljniju temu. S jedne strane, imamo dodanu vrijednost u Europskoj uniji e, vezano s to kako se novac troši. To je veliki problem. Imamo ogroman proračun, imamo osjećaj da se novac ne troši kvalitetno i da bi se u državama članicama mogao bolje trošiti. Druga poanta je što smo obećali dati više novca iz kog proračuna nego što ga imamo na raspolaganju. E, to je problem za europski proračun. Ako ne budemo se bavili tim problemom u ovoj vijećnici, imat ćemo velike poteškoće u budućnosti. Nadam se da će moji kolege to shvatiti ozbiljno danas. Zahvaljujem. 60 sekundi nije dovoljno kako bi se raspravljao o ovom izvješću. 7 milijardi eura nije dobro e, upravljano njima multinacionalne kompanije e, i e, osobe koje rade, koje su plaćene premalo. Mm, tu su i prijevare, novcem se ne upravlja kvalitetno. Svaka greška države članice znači i greška cijelog sustava. I čak i u projektima kojima upravlja komisija imamo 3,7% eh, postotka pogreške. Prošle godine komisija je zanemarila 21% preporuke revizora. preko 79% provedeno je potpuno ili djelomično. U privatnom biznisu nisu uzeli u obzir te preporuke i da su eh, tako napravili svakako bi završili u zatvoru. Hvala gospodine Leona, jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, dragi kolege, zahvaljujem Revizorskom sudu na jasnoći ovog izvješća. Još uvijek nemamo zadovoljavajuću e, stopu upravljanja Finanskim sredstvima Europske unije. Prije svega sad je o tome da trošimo kako bi trošili, a da se ne uvjerimo u neke od posljedica koje ti naši rashodi imaju. Također ovdje imamo i neke rashode koji su napravljeni protivno pravilima koje je revizorski sud ustvrdio i koji proizlaze iz čiste prijevare. Ne samo kada se radi o javnom tržištu, već kad se radi o korupciji, na nekim projektima na europskoj skali još imamo 322 milijardi eura neplaćenih računa i vi sada možete shvatiti zašto europski građani ne vjeruju u taj sustav. To je utoliko šokantnije što e, si Europska komisija dopušta da e, se upliče u nadležnost država članica, da nije sama e, u mogućnosti primjenjivati vlastita pravila. Hvala sljedeći govornik, gospodin Doć, na minutu i 30. Eh, eh, Zahvaljujem, predsjedavajuća. Gospođo Georgijeva, poštovani kolege i kolegice, kao prvo htio bih se zahvaliti Revizorskom sudu na ovom izvješću koje imamo pred sobom. Mislim da se ne slažem sa nekim eh, rezultatima. Ne možemo reći da je tu došlo do velikog poboljšanja. Drugo što bih htio reći, tu su dva važna podatka koje je gospodin Caldera ponovio. 2013. proračun Europske unije uključio 148 bilijardi eura za potrošnju, a toga 4,7% nije bilo u skladu sa pravilima. Tako da je 7 milijardi eura bilo obuhvaćeno greškom. To je nešto što postavlja pred nas jako puno zadaća. Moramo se e, uhvatiti ukoštac s ovim problemom. To je problem o kojem ne raspravljamo dovoljno često. A, govorimo o tome da 7 milijardi eura koliko je iznosila greška može se usporediti sa iznosom od četiri puta više koji komisija nije platila za e, kohezijski razvoj koji se redovno provodi. To znači da je europski proračun u lošoj situaciji. Zahvaljujem predsjedavajuća, zahvaljujem i predsjedniku revizorskog suda. Siguran sam da većina kolega u vječnici smatra da prihodi i rashodi bili e, po propisima, ali moramo još mnogo učiniti što se tiče plaćanja. 4,7% stope greške je preveliki postotak. Slažem se s kolegama, ovdje govorimo o e, greškama, a ne o prijevari. Greške se dola, događaju na razini država članica i to nam pokazuju i brojke postotak greške u e, projektima koji se zajedno provode vezano je uz e, programe koji se direktno provode i tamo ima grešaka. Države članice iz države iz godine u godinu e, imaju nove probleme kako komisija smatra da bismo mi mogli državama članicama pomoći da smatre taj postotak greške također sam htio dati komentar o rezultatima dragi kolega Nažalost, e, prošlo je sada vaše vrijeme za govor. Molim vas da sažmete. Nismo od početka, naime, nismo kronometra namjestili. I stoga ste zapravo već prekršili vaše vrijeme za govor. Hvala lijepa. Okay, thank you, <laughs> La parole est à monsieur Ashworth. Gospodin Ashworth na jednu minutu. Uh, president. Gospođo predsjedavajuće, Ovaj, e, ova negativna izjava je svakako deprimirajuća, ali pozitivan pristup revizorskog suda ohrabrujući je. E, revizorski sud, kao i gospođa Georgijeva, rekli su da žele u budućnosti e, rješavati dugoročne probleme i oboje su uputili na promjenu kulture. Ja se slažem s njima, ali imam i sugestiju polazna točka bi trebala biti ova vječnica. Mi smo direktno izabrani predstavnici naroda i mi smo mjesto gdje se odlučuje kako će se trošiti novac poreznih obveznika i mi nemamo ovlasti da kontroliramo koji su rezultati e, e, trošenja novca nemamo mehanizam kojim bismo mogli evaluirati vrijednost za novac samo kad budemo imali te ovlasti moći ćemo promijeniti tu kulturu i kročiti putem pozitivne izjave. Hvala. Jednu minutu, gospođa Adinolfi. Zahvaljujem e, predsjedniku Revizorskog suda na ovoj prezentaciji. Iz godišnjeg izvješća e, zanima me e, stopa greške koja od 2009. do dana stalno raste. To ukazuje na sustavni problem 30 milijardi eura. Mislim da je neprihvatljivo to da imamo toliko veliku stropu greške čak i u administrativnom sektoru Europe. Plaće, naknade, mirovine i e, trošak za nekretnine ne bi trebali biti obuhvaćene nikakvom greškom. U trenutku ekonomske krize kad tražimo mjere štednje od e, građana, mi moramo pažljivo kontrolirati svaki izdatak i svaku e, javnu nabavu. Moramo smanjiti građane novih zgrada za europske institucije. Dakle, ja i moj klub želimo da novi predsjednik Juncker koji toliko razmišlja o poreznim pitanjima u Luksemburgu sada bude jednako oprezan kod ovih preporuka revizorskog suda. Hvala. Gospodin Bonanom imate minutu na raspolaganju. Zahvaljujem predsjedavajuće. Na samom početku htjela, htio bih pozdraviti predstavnike regije Piemonte koji su ovdje u gledateljstvu. Gospodin Čirio je s njima. Oni su početak demokracije, uvijek su na prvoj liniji bojišnice, tako reći, kad treba nešto učiniti. Oni predstavljaju najbolje talijanskih institucija. Imam samo minutu na raspolaganju, pa sam htio reći sljedeće. Ja sam bio zastupnik u Italiji, bio sam u odboru za borbu protiv mafije i susreo sam se sa javnim tužiteljem Pietrom Grasom koji je sad postao predsjednik Senata. On nam je rekao da mafija više nije ono što smo vidjeli u filmovima kao što je kum, ono što mi zamišljamo u Siciliji, na Siciliji i u drugim državama. Mafija ide tamo gdje je velika količina novca. Dakle, 7 milijardi o kojima se govori u ovom izvješću možda znači da je mafija ovdje, mafija se nalazi u Luksemburgu. Mafija sudjeluje u čitavoj ovoj svinjariji koja se događa ovdje u Europi, jer tamo gdje postoje svinjarije imamo i mafiju. Dakle, Europa jednako svinjarija je to što ja smatram. E, nemate više vremena na spolaganju, gospođa Šmit. 20... Ovogodišnje izvješće za 2014. godinu nas konfrontira sa ovom stopom greška od 4,7%. To je brojka koja se bez financijskih korekcija čak e, mogu popesti na 6,9%. E, I za 0,1% imamo smanjenje stope greške do do naspram e, prošle godine, ali ipak unatoč imamo ovaj iznos krivo potrošenih novaca. Revizorski sud je ponovno rekao da e, kontrolni sustavi moraju e, biti postroženi, a imamo ex ante kontrole i e, to je jako zabrinjavajuće zato što bi zapravo s time trebali već unaprijed moći korigirati i otkriti e, neke namjere za krivom potrošnjom. Svi znamo da ne možemo tako ići dalje. Vrijeme je sada da e, koristimo kontrolne mehanizme koje nam su na raspolaganju, da odašemo jednu poruku. Ovo izvješće je 20. svoje vrste i vrlo je šokantno da Europska komisija i države članice i nakon 20 godina kontrole, nakon ove podrške Europskog suda još uvijek nisu uspjeli svesti u red još uvijek ne mogu trošiti novac bez velike stope greške. Tu se radi o trošenju novaca poreznih obveznika, a ništa nam ne škodi više nego nelegitimno korištenje tog novca, jer naravno e, želi se da se, želi se, da se europski proračun troši jednako dobro kao i nacionalni proračun. Hvala gospodin Galje, sljedeći govornik na minutu i pol. Hvala vam gospođo predsjedavajuću, uvažen dame gospodo dragi kolegice. Ja se zahvaljujem Revizorskom sudu e, na ovom izvješću. Vidjeli smo da je stopa greške u provođenju europskog proračuna u, ovom, u ovoj godini malo pala, naspam 4,8% u prethodnom razdoblju, ali je li ovo prethodna godina jedina referenca koju bismo trebali uzeti u obzir? Ja mislim da ne. Svi koji se znaju kako se troše e, sredstva za poticaj Europske unije znaju da postoje različite, različite stanja, različite, različite nivoji. Dakle, na početku e, se e, troši manje novaca, kasnije kada države članice odobre određene projekte, onda se taj iznos povećava. I stoga bi trebalo možda vidjeti kako smo u proteklom financijskom razdoblju, u prvoj godini tog financijskog razdoblja stajali. Tada smo imali e, stopu greške od 7,3%. Dakle, moramo reći da danas na kraju e, ovog razdoblja 2007. do 2014. godine imamo smanjenje od jedne trećine, dakle od 2,7% nego što to je bio slučaj prije 7 godina i ja smatram da je to politički uspjeh. Što možemo postići nadalje kako bismo još i više smanjili ovu stopu greške? Mislim da je tu e, ključan značaj države članice. Ja citiram iz ovog izvješća Europskog suda, da je to očito nekim kolegama potrebno, e, dakle da čuju izvorni tekst da kod mnogih postupaka sa greškom službe u državama članicama su imale dovoljno informacija kako bi iskorijenile i korigirale ove informacije i tako bi se još i više mogla smanjiti u napred stopa greške. Hvala gospođa. Gospodin Šulić na minutu. Zahvaljujem predsjedavajuća. Europski revizorski sud ponovno je pronašao greške u milijunskim iznosima Ovdje se ukazuje na to da se ništa neće promijeniti u stopi greške. Ove se greške odnose na e, krivo potrošeni novac vidjeli smo da neko trošenje novca nije bilo smisleno, a vi ste rekli da je jako važno postići trošenje novca u skladu sa pravilima, a trebamo razmišljati o tome ima li samo to smisla. To nije osnova na kojoj se zasniva Europska unija. Porezni obveznici plaćaju i taj novac se mora dobro raspodijeliti E, mi se ne smijemo ponašati kao e, djed mraz. Moramo jednostavno dobro koristiti novac. To je nešto što smo imali iz prošlosti. 50 milijardi europskih sredstava e, sa ovako donose samo loše državama članicama. Gospodin Zedehovski. Hvala lijepa, predsjedavajuća. Poštovani kolege, dame i gospodo. Htio bih e, komentirati godišnje izvješće Europskog revizijskog suda. Radi se o činjenici koju ne bismo uopće trebali spominjati ovdje, ali bitno je reći to zato što proizlazi iz godišnjeg izvješća. Europska komisija ima problem zbog lošeg financijskog upravljanja koji je postao pravi sindrom. Moramo ga izlječiti. U e, sljedećem periodu moramo to riješiti vidim da tu postoji ključni problem, a to je nedovoljno jasni prioriteti. Kada trošimo europska sredstva, kao prvo moramo osigurati da se sredstva troše u skladu sa pravilima koja su predviđena, ali mi ne pazimo dovoljno na to. Potpuno smo zaboravili E, na to dolazi li određeni projekt do zadanih ciljeva ne marimo za unutarnju kontrolu i za efikasnost nedovoljan integritet je najveći simptom u ovom lošem financijskom upravljanju neke države članice e, imaju poteškoće u upravljanju novcem a neke to namjerno rade. Hvala. Za gospođa Kinići ima riječ. Imate minutu. Hvala predsjedavajuću. Predsjedavajuća, hvala gospođo Georgijeva, gospodine Sila Kaldera na ovom izvješću u kojem ste rekli da sud uvijek spominje isti problem, dakle visoku stopi greške u plaćanjima koje je 2013. došao do 4,7%. Posebice u područjima gdje odgovornost trošenja europskih e, sredstava e, stoji u rukama država članica. Zato je neophodno E, govoriti o svim razlozima zašto je došlo do tako velikih stopa grešaka, shvatiti zašto financijske korektivne mjere nisu dobro funkcionirale kako bismo e, u buduće rješavali probleme kako je revizorski sud sugerirao. E, Zabrinuta sam zbog dva aspekta. Kao prvo, efikasnost trošenja sredstava. Kao drugo, e, jaz između plaćanja i e, obveza. To će imati svakako reperkusije za budućnost višegodišnjih programa. gospođo Georgiva, ja smatram da komisija treba brzo djelovati na odlučan način i to mora biti njezin prioritet. Zahvaljujem. Gospođa Šulin izgleda da nije ovdje. Gospodin Van de Kamp, minutu i pol imate na raspolaganju. Hvala. Ik dank eh, Dopustite mi da zahvalim predsjedniku Revizijskog suda kao i povjerenici na onome što su nam rekli. Nećete biti iznenađeni ako ja se pridružim onom kritičnom tonu kojeg je imala i gospođa Gressle. Hoće li se u idućih nekoliko godina doista nešto i promijeniti? To je pravo pitanje. Stopa greške je pala sa 4,8 na 4,7%, ali u sudužno poštovanje u očima europskih građana je to premala stopa e, snižavanja. To nije nešto što možemo zastupati e, doma. 7 milijardi eura se izgubilo u tom procesu. Ne bih e, išao tako dalje koji rekao da taj novac sada sjedi u džepovima mafije, ali s time bismo mogli, na primjer, zatvoriti rupu na području infrastrukture u Njemačkoj sa tih 7 milijardi eura. I moje pitanje je toga sljedeće. Što ćemo napraviti u dućih nekoliko godina kada se radi o državama članicama jer one imaju mnogo veću ulogu ovdje nego što se nama to čini. Tijekom saslušanja se govorilo o tome da nam je potrebna izjava o nacionalnom upravljanju tim sredstvima. Države članice moraju e, priznati svoju odgovornost, tu veliku odgovornost koju imaju kada koriste e, europski novac. Dakle, može li se to dogoditi na jednostav način? Netko vam upućuje plavi karton, prihvaćate li ga? Gospodine Gajer, 30 sekundi. Mikrofon vas molim, gospodine Gajer. Da, gospodine Van der Kamp, vi ste ozbiljni kolega, ja to znam i zbog toga sam se javio za riječ, jer mislim da ste počinili jednu grešku. Tvrdili ste da je 7 milijardi eura nestalo. e, ja ću vam pročitati sada što Revizorski sud kaže. Da e, naime ova stopa greške nije mjerilo za utaju ili e, nesporazum ili nešto slično. To je, su jednostavno 7 milijardi eura koje nisu trebali biti potrošeni. Možete li molim vas povući vašu izjavu da je 7 milijardi eura jednostavno nestalo? Zahvaljujem kolegi na postavljenom pitanju. Da, to je bolje objašnjenje mojeg mišljenja. Kolega ima pravo. Tih 7 milijardi eura nije nestalo, njih se krivo potrošilo. Hvala vam. Sada ćemo prijeći na javljenje za riječ. Odmah ću predati riječ gospođi Anderson. Hvala lijepa. Želim također reći da zahvaljujem revizorima na ovom izvješću oni doista zaslužuju zahvalu za, za svoj rad koji se ne priznaje dovoljno i ovaj, ova, ova dvorana bi trebala biti punija nego što to jest. Iako je bitna kontrola, moram isto tako reći da je naravno ključno pitanje apsorpcije sredstava. To je iznimno važno kada se radi o korištenju financijskih sredstava. Mi smo u Ujedinom kraljevstvu ispod prosječne stope Europske unije kada se radi o pravilnoj apsorpciji sredstava. A u stvarnosti to znači da na primjer novac za poplane, za, za pomoć otpuštenim radnicima i drugih, da se sve ti projekti mogu bolje ostvariti ako se pritom koriste posebice ovi fondovi koji se nalazi u izvješću. A mojim kolegama e, nasuprot meni nije točno da se europski novac uzalo troši. To je dobar novac kada se radi o odnosu troška i dobrobiti, to jest koristi. Hvala vam. Gospodin Marijas, na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. U Europskoj uniji vlada veliko licemjerje. Europska komisija i trojka upiru prstom e, na Grčku i zemlje s juga, traže štednju i e, okrutne gospodarske prilagodbe u trenutku kada sama Europska komisija ne može dovesti vlastiti dom u red, dovesti u red vlastite službenike, tamo gdje je dakle došlo do e, gospodarskog krivog e, korištenja fondova, kao što to naglašava godišnje izvješće Revizorskog suda. Tko će preuzeti odgovornost za taj novac koji se krivo potrošio? Posebice u trenutku kada postoje milijuni nezaposlenih osoba u našim državama, korupcija u javnoj nabavi, loša administracija, krivo korištenje sredstava, trošenje novca samo radi, radi trošenja. To nije dopustivo. Vidimo da Europska komisija krši vlastita e, pravila. Vidjeli smo niz grešaka koje su počinili. Hvala vam lijepa. Hvala. Izvolite sljedeći govnik. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ja bih također htio pozdraviti izvješće Revizorskog suda. Mislim da je bilo važno da ta institucija analizira koliko se učinkovito koriste sredstva iz europskih fondova. No ja želim naglasiti i sljedeće. Možemo koristiti e, europska financijska sredstva na bolji način, to je točno, to je i Revizorski sud naglasio, ali trebamo se postaviti za to ciljeve tako možemo postići takav rezultat. I mislim da se na to trebamo usredotočiti. To je ono što bi Srpska komisija trebala usredotočiti. Trebamo promotiti ona pravila koja su presložena, koja stvaraju prepreke i ne dopuštaju da se na učinkovit način koriste ta financijska sredstva. Neka pravila su dobra, ali s nekim pravilima postižemo suprotni učinak. Hvala, gospodin Eferić, na jednu minutu. Hvala vam. Ja sam član odbora Regi. Mi smo pogledali neke od e, ovih razlika koje se javljaju i ja smatram da velika većina njih nije nikakvih e, zlobnih e, e, pogrešaka, radi se o nesmotrenosti. Trebali bismo imati sustav koji nam dopušta više jasnoće, da E, se osobe ne dovode, e, da osobe ne ostaju zbunjene, no to je i dalje novac poreznih obveznika. A mi imamo sada sustav gdje ljudi ne, znaju što zapravo rade i postavlja se ta mogućnost da dođe do prijevare i to na velikoj skali. A dok e, novaca nedostaje u EU svaka država pokušava E, imati izbalansiran proračun, moramo se osigurati da novac koji prolazi kroz institucije Europske unije da se koristi pravovaljano i da nema nikakvih prijevara u tom postupku. Hvala gospođa Alevajl za jednu minutu. Hvala vam lijepa. Povjerenice, u vašem izlaganju ste rekli da građani očekuju od nas, dakle Europske komisije, da pokaže da dobro upravljamo sa njihovim novcem. Koje je vaše osobno mišljenje, gospođo povjerenice? Kako građani to mogu vjerovati kad vašu komisiju vodi osoba poput John Claude Junckera za koju se smatra da je sklopila tajne dogovore kao ministar financija sa multinacionalnim kompanijama u Luksemburgu kako bi oni izbjegli u potpunosti plaćanje poreza u toj državi. Na taj način je iz e, džepova vlastitih sugrađana e, izvukao veliku količinu novaca te je stavio mala i poduzeća u toj zemlji u podređen položaj. Mogu li građani vjerovati da dobro upravljamo njihovim novcem ili bi on trebao odstupiti. I govornik je prekinut. Hvala vam. Gospodin Kaputo je sljedeći govornik. Hvala vam, predsjedavajuća. U svom godišnjem izvješću od 2013. revizorski sud je utvrdio da je proračun koncentriran previše na trošenje novca i sud bilježi, bilježi da je u vremenu od 2007. do 2013. Naglasak bio ostavljen na rashode, a nešto manje na utjecaj i na rezultate. Stopa greške obuhvaća oko 5 milijardi i mislim da je to previše. Ono što je rekla povjerenica Gorgijeva zvuči dobro. Dobro je rekla, nema vremena za gubljenje. Trebamo usavršiti mehanizme raspolaganja novcem i utvrditi kvalitetu iste i pozabaviti se kulturom rezultata. Cijenim i pozivanje na spanjenje administracije i povećanje transparentnosti. Ne smijemo gubiti vrijeme, ne smijemo biti samo deklarativni. Htio bih da E, komisija prihvati preporuke suda i da započne novu sezonu upravljanja europskim fondovima. Zaključit ćemo spontano javljanje za riječ sa gospodinom Obermajerom. Hvala vam, gospođo Svake godine ponovno kao i Božić imamo sad ovdje pred nama godišnje izveće suda. Hvala e, osoblju koji nam je predstavio taj materijal, no zabrinjavajuće, budući da, ja pratimo u raspravu već pet godina, da se u potpunosti ignoriraju zaključke suda. Vi imate dobre prijedloge, kao na primjer e, da se provjeri praktična korisnost e, tog novca, a ne samo neki teorijski kriterije. Radi se o tome da e, prioritet nije ostvarivanje cilja. Isto tako nemamo neke druge, neka druga područja koja se tu uzimaju u obzir kada se radi o poštivanju, na primjer zaštitu okoliša, zaštitu životinja. Na taj način me Europska unija podsjeća na jedan brod koji se brzo kreće, ali koji ne zna u kojem smjeru ide, a isto tako brod vozi kapitan koji jednostavno ne želi niti promijeniti taj loš smjer. Hvala. Gospođa Georgijeva je sada E, sljedeći govornik nakon ovog spontanog javlja za riječ. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja bih e, započela sa zahvalom za one komentare koje sam čula e, za ove tri točke koje je iznio izvjestitelj i isto tako bih zahvalila onima koji su rekli da žele bolje financijsko upravljanje s našim sredstvima kako bismo ispunili naše obećanja građanima. Dopustite mi da iznesem tri točke. Kao prvo, što je točno stopa greške? A ona je to što jest. Radi se o greškama, dakle. Kad, se radi o lošem upravljanju sa fondovima, kad, kad se radi o lošem dodjeljivanju financijskih sredstava, a mali postotak, točnije 0,2%, je doista novac koji je ukraden. 0,2% je naravno 0,2% previše. No ne smijemo pomiješati greške koje su prave službeničke greške sa lošim upravljanjem ili pak još gore sa prijevarom. Moramo jasno znati o čemu govorimo jer ako ne definiramo taj problem na ispravan način, onda ga nećemo moći riješiti. Moja druga točka, što radimo s tim u vezi? Za najveći dio stope greške koje se tiče upravo na to, na greške, zajedno sa državama članicama, konstantno ulažemo u obučavanje onih ljudi koji se bave europskim sredstvima. Za nas je to zadaća koja zahtijeva još i više naše pažnje, jer ako imamo osobe koje znaju primjenjivati prava, onda naravno da će se stopa greške smanjiti. A imamo mnogo dokaza da e, kada dobro provedeni programi obuke dovode do smanjivanja stopa greške, kada te trenirane osobe zatim napuste taj posao, onda vidimo da se stopa greške poveća. Dakle, to je važno. Isto tako, e, dajemo snažne poticaje u novom financijskom razdoblju pozitivne financije. 6% novaca je stavljeno na stranu kako bi se e, nagrađivale dobre prakse. A imamo i negativne poticaje, na primjer povlačenje financijskih sredstava kada imamo neadekvatno upravljanje europskim novcem. mi želimo činiti još i više, već i radimo više, kada se radi o pojednostavljenju pravila. Imamo sada harmonizirana pravila o prihvaćanju zahtjeva e, diljem Europske unije. Jučer sam se e, sastala sa povjednicima koji se bave, bave rashodima i raspravili smo o tome kako možemo još ići dalje jer je to doista važno pitanje kao što je revizorski sud to rekao. Moja treća točka Smatra, e, doživljavamo li ovo izvješće ozbiljnim? Da. I Revizorski sud nam je u posebnom izvješću pod brojem 19 iz 2013. godine rekao da Europska komisija slijedi na adekvatan način preporuke Revizorskog suda i da revidirane preporuke Europskog suda Europska komisija primjenjuje kada se radi o upravljanju financijskim sredstvima. I mi na jednak način smatramo da je ovo izvješće vrlo ozbiljno. Radi se o tome da moramo izvesti preokret od stroge kulture poštivanja propisa do učinkovitog poštivanja sa jakim naglaskom na sam, rezultate. rezultate. Biću ovdje sljedeće godine i godinu nakon i nadam se da ćemo imati rezultate koje ćemo e, koje ćemo moći predstaviti, pa čak i više ja vam obećajem da ćemo imati rezultate. Hvala vam, gospodin Silva Caldera, na zaključku ove, rasprave. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dame i gospodo zastupnici, kao prvo bih htio zahvaliti na onome što ste rekli kada se radi o pohvalama Europskom sudu na njegovom radu. Svi oni koji su radili na ovom izvješću vam zahvaljuju. Htio bih se osvrnuti na neka od točaka koje ste spomenuli u ovoj raspravi. Ne zato što je to nisu to pitanja postavljena direktno u Evropskom sudu, nego zato što moramo imati jasnu ideju o onome što treba poduzeti. U našem izvješću smo jasno naznačili da moramo promijeniti tu kulturu, da se financijska sredstva troše zato što su ona raspoloživa, jer inače riskiramo da ćemo izgubiti ta sredstva, da nećemo imati e, na raspolaganju iduće godine. Sustavi moraju učinkovitije raditi. U našem izveću smo pokazali da države članice dodaju informacije kako bi spriječili da oni koji traže povratak financija, financijskih sredstava iz, europskih fondova mogu uložiti svoj zahtjev. A to je primarno. Ako želite da Europska komisija i države članice u potpunosti obavljaju svoj posao, onda oni moraju povećati e, tu prevent, taj preventivni dio. Naravno, griješiti je ljudski, ali kada nastupaju greške, onda one moraju se ispraviti. A u našem izvješću pokazujemo koje su moguće posljedice korektivnih mjera koje treba e, poduzeti kako Europska komisija, tako i države članice. Na kraju, nekim područjima, čak i ove godine, kod nekih operacija koje smo provjerili, bilo je moguće smanjiti stopu greške i približiti je vrlo e, blizu e, pragu relevantnosti. Dakle, ne moramo promijeniti pravila, već smo promijenili pravila za ovaj višegodišnji financijski okvir, nego ih sad trebamo primijeniti. Tražili smo promjenu pravila i pravila su promijenjena i stoga je sada došao trenutak za djelovanje. A države članice Europska komisija moraju sada poduzeti jasne korake. Tako što će se pravila pojednostaviti, tako što će se naznačiti jasni ciljevi, tako što će se izraditi programi za ulaganja koji su orijentirani na postizanje rezultata, na to da doista imaju utjecaja na svakodnevni život europskih građana i isto tako da pružaju prave poticaje za provođenje reformi i oni koji provode reforme moraju dobiti dakle, prave poticaje za to. Gospođo predsjedavajuća, zaključio bih s time što ću reći to još jednom. Da je taj nov fokus na to da E, postižemo rezultate, rezultate koji će biti mnogo vidljiviji za europske građane, da taj pristup e, predstavlja zapravo ključ za budućnost. To znači da želimo imati e, prosperitetno gospodarstvo koje stvara radna mjesta i koje štiti okoliš. Mislim da se svi mi slažemo oko toga u ovoj dvorani. Sada je na Europskom komisiju države članice da se usredotoče na takvu vrstu kulture s kojom se želi postići rezultati kada se radi o trošenju e, financijskih sredstava iz europskih e, fondova. Hvala vam. Ova rasprava je završena i sada imamo izjavu komisije o mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj. Pustit ću vas da se zamijenite sa vašom kolegicom. Doviđenja, gospođo Georgijeva.